Dragi kolege, dobro jutro. Htio bih da usvojimo dnevni red. Hvala. Htio bih eh, toplo pozdraviti predsjednika Euroskupine Gerona Bluma. On je ovdje za naš redovni ekonomski dijalog to mi također daje priliku da vam zahvalim e, i da vam odam e, počast ili e, zahvalnost za važnu ulogu koju ste odigrali tijekom pet godina kao predsjednik Euroskupine. Bili ste vrlo jak, sposoban predsjednik Euroskupine. Doprinijeli ste važnim odlukama. Naročito pohvaljujem vašem doprinosu e, rješavanju teških problema i rasprava o Grčkoj pa ste očuvali jedinstvo euro područja. Vi ćete uvijek biti važan element E, europske političke scene i zahvaljujemo na svemu što ste učinili. Zahvaljujemo na odličnoj suradnji e, sa Europskim parlamentom. Ovaj sastanak ima poseban dnevni red e, E, htio bih također i čestitati novom predsjedniku e, Euroskupine e, Mariju Sentenu koji će preuzeti ili stupiti na dužnost u siječnju. Već se veselimo plodnoj suradnji s njim. Nadamo se da ćemo još i poboljšati suradnju između Euroskupine i Europskog parlamenta. Danas ćemo imati priliku da e, govorimo o e, provedbi preporuka za pojedine zemlje kao i o godišnjem pregledu rasta za 2018. Jučer je komisija predstavila e, važan paket mjera govori se o budućnosti Europske monetarne unije. Imat ćemo prilike da i o tome razgovaramo. Neću ulaziti u detalje tog paketa jer danas moramo razgovarati sa gospodinom Dijsselblumom. Ovo je važan trenutak u procesu razvoja Europske monetarne unije. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala vam na e, ljubaznoj dobrodošlici. Veliko je zadovoljstvo vratiti se u Ekon kako bismo nastavili s našim ekonomskim dijalogom. Uvaženi zastupnici, Govorit ću o političkim izazovima, ali naravno započet ću svoje izlaganje sa ekonomskim prognozama. Gospodarstvo eurozone je danas u dobrom stanju. Ono što je počelo kao vrlo krhki oporavak 2013. godinu sa mnogim rizicima, sada se polako pretvara u zaista solidnu ekonomsku ekspanziju. imamo 18 susljednjih e, tromjesječja rasta koja zapravo imaju već sve širu bazu i to nam daje određeno povjerenje u budući razvoj događaja. To povjerenje također se odražava u pozitivnom raspoloženju e, kako među potrošačima, tako i među investitorima u cijeloj našoj gospodarskoj regiji. Jesenske prognoze komisije također potvrđuju dobru ekonomsku perspektivu za godine koje su pred nama. To je naravno veliki preokret kad usporedimo sadašnju situaciju s ranijim godinama, posebice onima u trenutku kada sam ja postao eh, predsjednikom Eurogrupe kada je cijela zapravo eurozona i njezin integritet eh, bio u opasnosti. Naravno, ostvarili smo pozitivne pomake i prednosti od pozitivnih trendova kao što je primjerice prilagodba monetarne politike ali mislim da je to također rezultat i teških mjera koje su poduzete na razini eurozone a konkretno i u određenim državama članicama rješavali smo određene strukturne probleme Prvenstveno moram reći da su ta rješenja ponekad imala i određenu cijenu, e, socijalnu, tako i političku, ali to se ipak u našim zemljama isplatilo. U tom smislu želim svakako odati priznanje Grčkoj. Od početka trećeg e, europskog stabilizacijskog mehanizma u ljeto 2015. godine Grčka je uvela zaista impresivnu i podugu listu glavnih e, reformi vezano uz javne financije, javnu upravu, sustav zdravstvene skrbi i e, u modernizaciju tržišta rada. Mnogo toga se zapravo još treba učiniti, ali Grčka je ipak uspjela preokrenuti negativni proces e, politički, a posebice ekonomski. To nam je omogućilo da treću reviziju završimo s pozitivnim rezultatima. Kao što znate, vlasti i e, institucije postigle su sporazum o ažuriranoj političkoj uvjetovanosti odnosno dodanosti i Grčka sada ima popis prioritetnih aktivnosti koje će provesti i koje mora većinu napraviti i prije Božića, a ostatak početkom siječnja, tako mi je barem rečeno. Ako sve bude išlo kako treba, onda bi Eurogrupa na svojem sastanku 22. siječnja trebala donijeti i formalnu odluku kako bi e, dala zeleno svjetlo za isplatu Grčkoj. U lipnju ove godine krenulo se s radom na finalizacije treće revizije koja bi trebala biti završena početkom 2018. godine koja se bavi pitanjem duga i mjera s tim u vezi. Kao što znate, e, Grčka je provela paket mjera koji se odnosi na smanjivanje kratkoročnog e, e, duga. A od siječnja krenut će se u provedbu i drugih mjera. To je nužno kako bi se osiguralo da Grčka može upravljati svojim dugom i u srednjem roku, a ne samo kratkoročno. Sve ovo predstavlja vrlo pozitivni razvoj događaja, barem ja tako mislim, i zapravo priprema Grčku za izlazak iz programa u ljeto 2018. godine. To što vrijedi za Grčku vrijedi također na neki način i za ostatak e, eurozone. Ostvaren je napredak, određene su teške stvari, ali čeka nas još posla. Znate da sam uvijek bio optimist. me je jedan od vaših kolega u ovom odboru nazvao najoptimističnijim poduzetnikom u Europi. Zaista nisam nikad bio pesimist, znao sam da ćemo se izvući ako napravimo teške stvari koje trebamo i eurozona se izvukla. Što se tiče proračunske situacije u e, eurozoni, na europodručju, o tome se raspravljalo ranije ovog tjedna. U ponedjeljak se razgovaralo o tome u kontekstu proračunskih planova. E, komisija smatra da su oni u velikoj mjeri u skladu sa Europskom komisijom i njezinim stajalištem, što je zapravo jedno neutralno fiskalno stajalište za eurozonu u ovom trenutku. Međutim, to u ovome trenutku ne znači puno, s obzirom na to da među nama postoje velike razlike i nema nekog eh, jednoobraznog rješenja koje bi odgovaralo svima. Samo nekoliko zemalja ima u skladu sa paktom o stabilizaciji i rastu fiskalni prostor koji bi naravno trebale koristi za dodatnu produktivnost i za poboljšanje investicija te svakako e, pametne izdatke. Komisija je zapravo, kada se radi o šest zemalja utvrdila da postoji opasnost od nesugladnosti sa fiskalnim pravilima. To su zemlje u kojima je e, razina javnog duga još uvijek vrlo visoka i trebale bi učiniti ono što je nužno kako bi se situacija promijenila, a komisija vijeće trebaju se pobrinuti za poštovanje pravila. Zato smo se svi E, složili da ćemo osnažiti preventivne instrumente u e, paktu o e, stabilnosti i rastu i isto tako da ćemo zapravo osnažiti i primjenu naših fiskalnih instrumenata. Zemlje moraju dalje nastaviti sa provedbom reformi kako bi poduzetnici, e, mladi i stariji imali prilike sudjelovati u jačanju gospodarstva. Zato smo u Eurogrupi proveli određeno vrijeme um, u takozvanoj tematskoj raspravi vezanoj uz rast i otvaranje radnih mjesta kako bi se vidjelo što treba učiniti. Jedna od tema bilo je porezno opterećenje rada i na sastanku ponedjeljak imali smo prilike vidjeti da je veći broj e, zemalja smanjio porezno opterećenje na rad, posebice u nižoj razini i to je nešto što omogućuje ne samo tržištima rada da dobro funkcioniraju, već isto tako otvara prilike za veći broj ljudi da sudjeluju na tržištu rada, da se zaposle, a naravno ovisno o tome na koji način to osmislite, to omogućuje ljudima i da više novca zadrže i odnesu kući. To je primjerice samo jedan od primjera e, strukturne reforme kakvu moramo provesti iako su zapravo nacionalne nadležnosti ovdje primarne, svakako se radi o temi kojim se moramo baviti zajednički. Upravo zato sam ja u prošlih nekoliko godina inzistirao na tome da osmislimo zajednička mjerila i standarde kvalitete, nadam se da će se to i nastaviti, kako bi došlo do što više razine konvergencije, a to je nešto na čemu će trebati još raditi u godinama koje su pred nama. Sada nekoliko riječi o financijskom sektoru i bankovnoj uniji. Eurozona očito treba e, dobar financijski sektor i bankovni sektor koji funkcionira na e, zdravom temelju i zato trebamo nastaviti sa reformama u tom području i na tome se radi i u ovom trenutku. Vidjeli smo ohrabrujuće primjere takvih aktivnosti u Španjolskoj i Italiji a isto tako e, smo vidjeli da možemo mnogo toga naučiti na nedavnim sanacijskim i stečajnim postupcima banaka koji su završeni. Što se tiče produbljivanja Europske monetarne unije, Eurogrupa priprema summit koji će se održati 15. Činili smo to uključivo prema smjernicama predsjednika Tuska Radili smo na tri teme i to smo odradili kroz tri sastanka u proteklih nekoliko mjeseci. Dakle, tri glavne teme su kao prvo uloga Europskog stabilizacijskog mehanizma, druga je finalizacija bankovne unije, a treća tema je fiskalni okvir EMU-a. Unutar toga možete razdvojiti postojeći fiskalni okvir e, koji je dobar i učinkovit i koji možda ne treba mijenjati i vrlo, e, s druge strane vrlo živu raspravu o mogućim novim fiskalnim instrumentima koji se mogu koristiti. E, razgovarali smo o tome zasebno u listopadu i studenom, a u ponedjeljak ovoga tjedna imali smo horizontalnu raspravu tijekom koje se zapravo raspravljalo o sve tri teme zajedno i razgovaralo se o međusobnoj interakciji te tri teme. Ja ću vam e, zapravo dati samo nekoliko naznaka e, vezano uz te teme. Što se tiče Europskog stabilizacijskog mehanizma, postoji konsenzus da Europa treba učiti iz svojeg iskustva vezano uz upravljanje programima prilagodbe i da treba nastaviti sa e, snaženjem uloge Europskog stabilizacijskog mehanizma. Također, e, u uključivanje e, Međunarodnog monetarnog fonda u budućnost programa SM-a nešto je što bi se s vremenom trebalo smanjiti. Također, smatra se da je zapravo to dovelo i do poboljšanja institucijske strukture, da je to nešto što je zapravo osnažilo povjerenje u sam instrument. SM također može igrati važnu ulogu u ostvarivanju napretka u finalizaciji bankovne unije. Radimo temeljem programa koji je dogovoren u vijeću 2016. godine. Tu je zapravo raspodjela rizika i generiranje rizika u ravnoteži. Ostvarili smo napredak u oba područja i tako trebamo činiti i dalje. Jedan od načina je da i dalje ostvarujemo napredak na paketu mjera vezanom uz bankovni sektor koji je predložila komisija, a s druge strane naravno moramo se baviti e, MPL-ovima i drugim problemima s koji smo naslijedili iz prošlosti. E, taj napredak će nas zapravo potaknuti i omogućit će nam da zapravo e, krenemo e, dalje u smjeru e, ostvarivanja ovog našeg cilja ravnomjerne raspodjele rizika a isto tako e, moram reći da e, kada se radi o europskom e, programu osiguranja depozita i zajedničkom zaštitnom mehanizmu za jedinstveni sanacijski fond nadamo se da su zapravo to neke od odluka koje bi se mogle donijeti sredinom 2018. godine. Što se pak tiče fiskalnog okvira za EMU, postoji općenito dojam da je on postao vrlo složen teško je predvidiv, stoga politička i javna potpora i dalje ostaje problematičnom, kao i osjećaj vlasništva nad e, tim programom i zbog toga je potrebno pojednostaviti pravila. Rasprave o novim fiskalnim instrumentima nisu toliko napredovale, Jučer je komisija objavila svoj prijedlog u kojem također možete vidjeti niz opcija vezano s fiskalne instrumente. Također Europska komisija još uvijek nije donijela odluku. Ja sam nabrojao barem šest različitih instrumenata koji bi mogli uvesti i kao što i sami možete zamisliti to sve treba ugurati u europski proračun tako da će rasprava o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru biti najblaže rečeno prilično zahtjevna. Također unutar Eurogrupe postoje različite ideje o fiskalnim instrumentima, njihovoj funkciji, obliku, upravljanju E, financiranju, odakle novac dolazi i naš e, zaključak je da ćemo u godinama pred nama morati na tome ozbiljno raditi kako bismo se pripremili za moguće sljedeće korake koji bi trebali uslijediti e, već u lipnju. Naravno, dijalog s komisijom je dobar tijekom e, sastanka u ponedjeljak komisija nije mogla biti u potpunosti eksplicitna i nije mogla još uvijek detaljno predstaviti sve svoje prijedloge. Moja opća napomena je da e, mi se čini da se radi o vrlo bogatim e, prijedlozima. Čitav niz primjera o fiskalnih pitanja naveden je u tim prijedlozima također veliki broj primjera koji se odnose na upravljanje Neke od tih mjera bit će vjerojatno podržane konsenzusom i moći će se na njima početi snažno raditi, dok će se o drugima trebati još dodatno e, raspraviti. Moram samo reći da je sve ovo zapravo dalo jednu novu dinamiku raspravi e, o Europskoj monetarnoj uniji kojoj je zapravo među ostalim vjetar u leđa dao i Brexit, e, američka administracija, iako možda to nije namjerno učinila, ali u svakom slučaju e, ja se nadam da ćemo držati dubinsku raspravu o ovom pitanju sljedećih šest mjeseci kako bismo već u lipnju sljedeće godine mogli Eh, poduzeti ozbiljne korake. Ja neću biti sastavnim dijelom tog eh, postupka odlučivanja. Kada pogledam eh, što je prošlo i kad se osvrnem vidim da je to zapravo bilo jedno vrlo zahtjevno razdoblje u europskoj ekonomiji, u nekim državama članicama, eh, u nekima od njih još uvijek se osjećaju socijalni učinci krize u velikom broju naših zemalja i rekao bih da još uvijek nismo ostvarili krajnji cilj. E, ja ću raditi na tome da eurozona ostane na okupu, da iz krize izađemo mnogo snažniji nego što smo to bili na početku. Mislim da smo u tome već uspjeli i da je to zdrav temelj na koje možemo graditi dalje. Želim vam zahvaliti na suradnji koja je bila intenzivna, plodonosna, za mene također velika lekcija koju sam naučio i želim vam još jednom zahvaliti na tome. Thank you Jerome, I Ovaj aplauz pokazuje da naš cijeli odbor zahvaljuje i čestita vam na onom što se obavili za eh, eurozonu. Eh, i najbolje želje za vašu budućnost. A sada je vrijeme za kolege da uzmu riječ. Imamo prvo Burkarda Balca. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine Blum, u posljednjih nekoliko godina kao predsjednik Eurogrupe e, ste proživjeli e, uzburkano doba za eurozonu. Vi ste je i e, zajedno s nama oblikovali u ime e, mojeg kluba e, e, kluba EPP-a želim srdačno zahvaliti vi ste doprinijeli stabilnosti i suradnji zemalja eurozone naročito ste zaslužni za opstanak Europe sada se nalazimo u jednoj fazi ekonomskog zamaha i rasta. Rast je dobar, a prognoze komisije za sljedeću godine godinu su pozitivne. E, to je e, sigurno e, i rezultat ekonomskih reformi u posljednjih nekoliko godina. Međutim, rad u sljedećim godinama neće biti jednostavniji. Treba produbiti Europsku monetarnu uniju, integraciju, naročito eurozone Upravo ste spomenuli da ćete da ste u ponedjeljak razgovarali e, o tome sa komisijom. E, možemo i komisiju zapitati e, zašto to je napravljeno u vijeću, a ti razgovori se nisu vodili u parlamentu. Mm, prijedlog da ES, ESM se dalje razvija i doprinosi Europskoj monetarnoj uniji. Ne znamo koje će biti nadležnosti takvih tijela. Radi se i o budućim zadaćama i nadležnostima e, europskog ministra financija E, moramo e, biti vrlo kritični kad se radi o ravnoteži između e, naših triju glavnih institucija. Što mislite, koje će biti nadležnosti vaše dužnosti koju sada napuštate? kako će to se kako će se uskladiti nadležnosti ministra financija budućeg i predsjednika Eurogrupe. Hvala lijepa na ovim prijaznim riječima. E, nastavit ću engleski, na engleskom jer ću inače zapasti u teškoće. Komisija nije e, eksplicitno e, predstavila svoje prijedloge u Eurogrupi Želim tu ideju ispraviti. Nije se to dogodilo. Naravno, znali smo e, glavne crte predsjednika e, e, komisije iz govora predsjednika Junkera. Moram jedanput braniti i komisiju E, ideje o eurozoni e, e, govori se o europskom ministru financija a ne samo ministru financija eurozone ta je ideja vrlo široka ali je još malo maglovita nije precizirana fiskalna politika će biti njegova nadležnost u cijeloj eurozoni. E, što to znači? E, svota nacionalnih proračuna je 50 puta veća od e, proračuna eurozone. Hoće li taj ministar imati kontrolu nad nacionalnim proračunima? Pojavit će se velika pitanja o, politici ustavna pitanja e, demokratska legitimnost ako imate takav direktan utjecaj na proračun morate znati na što se proračun troši 80% proračuna u mojoj zemlji se e, troši na socijalno osiguranje, e, zdravstvo i obrazovanje. To su nacionalne nadležnosti te nadležnosti e, se ne mogu podići na europsku razinu e, a da ne zadirete u ta područja politike, nacionalne politike. To treba raspraviti i precizirati. Pozdravljam činjenicu da je E, komisija sada e, objavila jedan dokument e, o tom europskom ministru financija. Mnoga pitanja međutim još ostaju neriješena. U smislu real politike Euroskupina ima svoga predsjednika, Mario Centeno je upravo izabran za dvije na dvije i pol godine Euroskupina, Eurogrupa je grupa ministra i uloga komisije mora biti jasno odijeljena. Evo, tu ću se zaustaviti. Nadam se da sam odgovorio na pitanje. ima riječ. Hvala. E, u ime socijalista i demokrata želim vam zahvaliti na suradnji koju smo do sad ostvarili. Dobro se sjećam vašeg funkcioniranja usred grčkog nereda i tada ste rekli, to ste govorili cijelo vrijeme mm, krize, da treba raditi na krizi, da treba upravljati krizom i vi ste svakako rekao, rekla bih, jedan od onih koji su se najbolje nosili sa grčkim pitanjem. U svakom slučaju bili ste uvijek vrlo koristan sugovornik, uključujući i odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ja se nadam da će isto isto biti slučaj sa vašim nasljednikom i veselimo se e, suradnji s njime. Govorili ste o e, agregiranom fiskalnom stajalištu. Mislim da je to jedan od ključnih pojmova. Međutim, pitam se ne postoji li možda zabuna oko tog vrlo korisnog koncepta koji, koliko sam imala prilike vidjeti, nije bio baš dobro prihvaćen na Eurogrupi, što me dosta iznenadilo. E, nije li zapravo bitno da se zapravo situacija eh, agregirana koristi u korist onoga što trebamo ostvariti s obzirom na ciklička kretanja? Zanima me slažete li se s takvim mojim pristupom? Također, eh, željela bih reći nešto vezano uz interakciju koja postoji unutar Eurogrupe. Meni se čini da trenutačno postoji određeni konsenzus konsensus oko toga što nam treba za uspjeh eh, eurozone i to je prvenstveno stabilizacija. Ja sam rekla da sam zapravo dosta eh, razočarana paketom mjera koji je jučer eh, predstavljen, međutim slažem se s kolegom Balsom da nije uopće e, u redu što komisija nije ni prije niti poslije smatrala za shodno da bi trebala predstaviti te mjere ovdje pred e, Europskim parlamentom i ući u dijalog sa predstavnicima europskog građana. To mi se ne čini opravdanim. Što se tiče nasljeđa koje ćete ostaviti svojem nasljedniku, ne mislite li da bi u tom nasljeđu zapravo trebala biti i poruka da je važno što prije osigurati tu funkciju? I treće put pitanje vezano je uz jednu temu koju ste dosta govorili. U više navrata ste spomenuli e, tu ravnotežu između generiranja rizika i raspodjele rizika, dakle risk production i risk sharing. regulacija i e, nadzor e, nešto što je na čemu se trenutačno radi i mi smo zapravo u punom zamahu bankovnog restrukturiranja. Ne mislite li da bi zapravo trebalo e, ići u smjeru smanjivanja e, rizika, dakle risk reduction? E, jer ovo mi se čini da zapravo govorimo o jednom novom fizikalnom konceptu koji meni zapravo nije poznat, da zapravo želimo da u potpunosti se smanji jedna strana vage da bi se oporavila druga i postigla ravnoteža, a to se meni baš ne čini logičnim. Hvala vam. Hvala gospođo Beres. Hvala vam lijepa na vašim toplim riječima. protocikličke politike ste spomenuli za e, eurozonu. Točno je što ste rekli. Ali kako se to može ostvariti? Pitanje je složeno. Za vrijeme e, kriznih godina e, bilo je, bilo je ogromnih razlika između zemalja koje su rasle, imale su viškove i mogli ste reći da za tu određenu zemlju e, imate posucikličke politike, političko stajalište, e, fiskalno stajalište e, e, će biti više izdataka, ne manje. A za druge zemlje koje nisu rasle, ekonomija je još uvijek slab. Oni trebaju javne investicije. Trebamo instrumente koji će to uravnotežiti a to nas doviti, dovodi do druge teme da imamo fiskalni kapacitet, e, stabilizacijske instrumente i tome slično. Komisija ima mnoge ideje o tim prijedlozima. Znaju da nema e, slaganja, nemamo konvergencije ideja. E, treba posložiti sve te ideje i razmotriti ih govore o mogućem instrumentu da se e, potaknu eurofondovi e, govori se o, je li trebamo transfere ili financiranje hoće li to doći iz e, fondova Europske unije ili iz nekih posebnih fondova eurozone E, još jedan e, pristup komisije je konvergencija, e, instrument za konvergenciju. Strukturni fondovi, mogli biste reći, već daju tu podršku. U redu. I onda imamo razne ideje o planu za nezaposlene, fondovi za naknade za nezaposlene. To samo pokazuje da smo tek na početku rasprave. Osobno smatram da e, trebamo stabilizacijski instrument za prve šokove u određenim zemljama kako bismo ih podržali. Bilo bi mudro da to imamo naročito za zemlje eurozone i da se to napravi u obliku financijskih instrumenata, a ne transfera. Naravno, to ide ruku pod ruku sa određenim reformama koje trebaju riješiti uzroke neprilika. I na kraju ste govorili o smanjenju rizika u bankovnoj uniji. Morate znati da, da, u posljednjih šest mjeseci e, radili smo samo na e, smanjenju rizika, a ne na dijeljenju rizika. Ali prije toga smo e, počeli osnivati bankovnu uniju koja je i fond za saniranje banaka. Mislim da je taj pristup uravnotežen. Ja se ne želim upustiti u točne E, definicije trebamo ovo prije no što e, uradimo nešto drugo. Jedini put naprijed je da krećemo e, naprijed na obje strane. Ne smatram da se svi rizici moraju riješiti, da se moraju riješiti svi NPL-ovi, to ne ide tako. U nekim zemljama je EDIS još uvijek jako osjetljiv. Mislim da mm, mm, trebamo stalno napredovati na obje e, strane, a ne igrati se riječima. moja budućnost, ovo je bilo vaše zadnje pitanje, u šali sam rekao e, predsjedatelju da moram prvi biti korisnik e, Europskog fonda za nezaposlene. Nadam se da to ipak neće biti potrebno. Ništa konkretno. Evo. Hvala lijepa, hvala. Notis Marijas ima. Gospodine Blum, spomenuli ste grčku situaciju. E, mislim da je vaša memorija selektivna Vidimo pad BDP-a, vidimo nezaposlenost koja je otprilike 20%, e, a bila je 26%, mirovine su srezane za 40%, a plaće također padaju e, vaš posljednji sastanak u Ekonu bi trebao biti malo više samokritičan. E, memorandum za bailout je propao u Grčkoj ako pogledamo situaciju u bankama. Ako ste željeli doći ovamo i ispričati se e, grčkom narodu e, e, nešto o nepovratnim zajmovima, nenaplatim za, zajmovima, 86 milijuna zajmova na kraju programa ćemo imati e, deficit od 26 milijardi. Dio od toga, 4 milijarde bi se moglo iskoristiti da se stvori jedan fond e, za spašavanje e, nenaplativih zajmova. Imamo mnoge osiromašene Grke koji ne mogu otplaćivati dugove oni imaju preniske dohotke za to pa ne mogu sastavljati kraj s krajem. E, ova, ove 4 milijarde bi se mogle iskoristiti za pomoć takovim ljudima. 45 milijardi u, u hipotekarnim zajmovima. E, pitanje da li se Europa slaže da se dio tog novca mora iskoristiti za spašavanje E, nenaplativih zajmova. U Grčkoj imamo model po kojem e, na preferencijalnoj osnovi mogu kupiti zajam po prvoj e, upitnoj cijeni iz tog fonda Distress Fund. Eurogrupa je vjerovnik za Grčku koliko ja znam. Može li se novac koji se zaradi posuđivanjem e, iskoristiti za fond koji bi e, spasio ove nenaplative zajmove? Banking e, Upravo smo imali, moram to reći, sastanak sa um, skupinom za bankovnu uniju i sa glavnim pregovaračem i moram reći da su podaci prilično ohrabrujući. vezano uz to eh, kako se kreće grčko gospodarstvo u različitim područjima. Evo sada dajem riječ Jarunu. Hvala. Da, podaci su ohrabrujući, uključujući i eh, smanjivanje broja eh, nenaplativih zajmova. E, kažete da imam selektivno pamćenje, ali ja zapravo imam jako dobro pamćenje. Ne mogu prihvatiti način razmišljanja koji se često čuje, a to je da su europski programi izazvali probleme u Grčkoj. Ja to jednostavno ne prihvaćam. E, sjećam se stvari i prije toga i prije godina prije nego što je kriza počela i sjećam se koliko su ranjive naše zemlje bile, a to zapravo vrijedi i za Grčku, dakle koliko su ranjive bile kada su ušle u krizu i činjenica zapravo da je sve bilo puno neproduktivnih investicija, eh, pretjeranog eh, plasiranja kredita i tako dalje. Međutim, činjenica jest da i nakon početka krize jesu počinjene određene greške i tu ste u pravu. Mislim da moramo biti iskreni kad govorimo o našim reakcijama i reći da kada se radilo o početnim godinama i o prvim programima da je bilo mnogo improvizacije. Osobno ja mislim da način na koji smo e, riješili problem banaka je bio vrlo skup i nepretjerano djelotvoran i kad nas ljudi kritiziraju vezano uz način na koji smo se nosili s bankama u Grčkoj e, u prvoj fazi, to se onda odnosi na to da su zapravo većinom e, isplaćeni investitori koji su u velikoj mjeri bili izvan Grčke i to je točno. I upravo zato je sam ja tako veliki pobornik bail-ina i novih e, e, pravila EBRD-a zato što mislim da ne trebamo koristiti spašavanje e, sredstvima poreznih obveznika investitora izvan zemlje da sam ja bio tamo na samom početku moram reći da bih i ja vjerojatno improvizirao jer to bila velika kriza postojao je veliki rizik kontaminacije i potpunog kolapsa financijskog sektora u Europi. Dakle, okolnosti su među ostalim definirale određene aktivnosti koje su u tom trenutku e, poduzete, ali činjenica jest da su mnoge od naših zemalja imale jako visok e, dug i trebalo je poduzeti teške mjere bilo je mnogo kritika, ja se nadam da stvari sada funkcioniraju bolje, ali pogledajte sada treći program za Grčku. Ako se sjećate, 86 milijardi eura je imalo 25 milijardi rezervirano za dokapitalizaciju banaka u statu, ali sada to nismo trebali. Koristili smo samo 4,5 milijarde zato što je veliki dio rješenja zapravo pronađen u e, privatnom sektoru, kod privatnih investitora i morali smo zapravo koristiti samo mali dio javnog novca da ga injektiramo u banke i ovdje sada govorite što zapravo s novcem koji je ostao. On zapravo nije ostao. Ako želite koristiti taj novac, možete ga koristiti za konkretnu svrhu, ali možete ga koristiti i za socijalne programe, javne investicije, sve za što imate dobre argumente, ali to nije novac koji je ostao, to je novac koji e, će se zapravo dodati javnom dugu Grčke, morat će ga zapravo Grčka otplatiti i to je ipak prilično dužničko opterećenje. Ne radi se ni pošto o besplatnom novcu, moramo razbiti tu, to uvjerenje. Ja sam već govorio o tome zašto mislim da je izuzetno važno što smo uspjeli pronaći privatno rješenje. Nisu porezni obveznici ti koji uvijek moraju spašavati investitore i banke. S druge strane, treba zaštititi vrlo ranjive ljude koji su mm, digli kredite i za to se može učiniti specifične stvari i to se čini u Grčkoj kako bismo se pobrinuli da oni zapravo e, ne budu rezultati dražbovanja lošim nenaplativim zajmovima e, to je zapravo vrlo snažan instrument koji se koristi za pročišćavanje bilanci banke i važno je imati provedbu paralelnih politika koje će omogućiti zaštitu građana u tom procesu. Ja nisam siguran da e, za to treba baš toliko puno novca koji bi ponovno platili porezni obveznici. Hvala. Wolfgang Klintz. <clears throat> Thank you, Chair. Uh, I uh, <clears throat> find it amazing that, or surprising that the banking sector is still rather fragmented in the Eurozone and the European Union uh, in general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 Um, if you have those activities in different places spread over different markets aktivnosti u različitim uh, će uh, na različitim tržištima će uh, se zapravo nastaviti, odnosno kliničke aktivnosti e, će se i e, dalje odvijati, to bi možda moglo predstavljati određenu e, relativno skupu stranu. Hvala lijepa. Gospodine Dijsselblom, pozdravljam vas na posljednjem razgovoru s našim odborom te moram priznati da osobno i e, u ime svoje političke skupine sam često e, za vrijeme vašeg mandata izražavao neslaganje e, s vašim javnim izjavama. Međutim, u tom razdoblju ste vi zapravo donosili koji puta i dobre vijesti koji puta bih poželio da se to sve odvijalo pred više vremena ili barem negdje sredinom vašeg mandata i e, kad ste govorili e, o grčkoj situaciji osobito i e, rekli ste da su Grci trpjeli zbog ovih programa i memoranduma i e, loše upravljanje mojom zemljom i vlade koje su e, stvorile dugi deficit su dio uzroka svega toga. A što se tiče same strukture E, mislim da su ove vijesti dobre vijesti za Grčku i da e, se trebamo držati toga i dobro upravljanje e, omogućit će nam održivi razvoj i rast. Evo mojeg pitanja, čitavo pitanje 86 milijardi kredita po programu. Gospodin Rekling rekao je da je dio toga bi se mogao koristiti za amortizaciju e, zajmova e, prema e, MMF-u koji ima visoke kamate. Predlažete li je takav prijedlog, odnosno mjere koje bi ublažile povećanje javnog duga, što nikome nije u interesu. S druge strane, dolazili ste često u parlament, ali Eurogrupa nije odgovorna na Europskom parlamentu. Ukupna ideja institucionalizacije toga i odgovornost Eurogrupe e, Europskom parlamentu, kako vi na to gledate, to me zanima. I konačno, gospodin Santeno, koji, kako, kako vi ocjenjujete njega kao svojeg nasljednika? Dobro, određene obveze ipak e, postoje u legislativnom smislu. Hvala, hvala lijepa gospodine Papadimulos. Pratili ste vrlo kritički naš rad i naravno e, imali ste razloga za kritičnost kao što ste i sami naveli. Nadam se da su i grčki političari jednako kritični prema politikama vođenima u prošlosti, kao što su i prema nekima od odluka koje smo mi donijeli. E, u tom smislu bili bismo na dobrom putu za budućnost. Što se tiče MMF-ovih zajmova i e, ranije otplate, i postoji želja unutar Eurogrupe da MMF ostane uključen u ovom programu e, i MMF se složio da će sudjelovati u tom programu načelno, ali još nije uslijedila i uplata u tom smislu, e, a nadam se da će se to dogoditi početkom iduće godine. Dakle, e, istovremeno otplata dugova MMF, odnosno zajmova i e, proširenje uključenja u program nije lako. Ja mogu razumjeti o čemu se radi, to je vrlo skupo. Evropski su zajmovi puno jeftiniji. A što se tiče pitanja duga, e, o tome će se razgovarati početkom iduće skupine, e, godine u Eurogrupi i a bude li program okončan uspješno, a za sada dobro ide, pogledat ćemo kakva je održivost dugoročno te e, što bi još trebalo učiniti. Želite li smanjiti e, opterećenje dugom, to je jedna od e, mogućnosti, dakle promjena paketa zajmova i želimo da MMF ostane uz nas i dalje odgovoran za i zadužen za grčki program. Ne mogu vam znači dati u ime Eurogrupe konačan e, odgovor. A što se tiče odgovornosti Eurogrupe prema Europskom parlamentu, to je rasprava koju smo više puta vodili i ja e, visoko cijenim e, metode zajednice, međutim to ne isključuje suradnju između vlada država članica. Želimo li napredak u Europi to će trebati se ostvariti putem mjera koje su koji puta nacionalna, koji puta mjere zajednice i e, vjerujem da će i ministri euro e, grupe u tome svemu sudjelovati i surađivati e, s parlamentom. Kako zapravo ostvariti to kroz europsku praksu? Ja smatram da ne može to obuhvatiti apsolutno sve E, države uvijek e, da e, je potrebna jedna selekcija, postoje države koje su odlučile raditi na ovom projektu, ali nije uključeno svih 27 država članica. I to nas neće onemogućiti u napretku. Ja vjerujem da će ove dvije stvari se odvijati i dalje paralelno naravno uz određene povremene nesuglasice. Što se tiče kolege Marija Sentena, ja sam s odabirom jako zadovoljan i čestitam mu želim svaki uspjeh e, na ovoj dužnosti e, i e, pogotovo na tragu uspjeha Portugala koji je izašao iz programa i koji je donio vrlo teške ozbiljne E, odluke. Portugal sad e, doista dobro stoji e, i mislim da je odabir gospodina Sentena zapravo jedna nagrada za te napore, trudi, nastojanja i želim mu puno sreće i uspjeha u predsjedanju Eurogrupom. Hvala lijepa, gospodin Gigel. Govorit ću njemački kako bih bio precizniji. U prvom redu bih se i u ime našeg kluba zahvaliti na suradnji i zaželjeti vam sve najbolje za budućnost u javnoj službi. E, uz to bih e, s našeg stanovišta želio pohvaliti vaš e, doprinos. E, radili ste u vrlo teškim vremenima, e, u pitanju su bile teške odluke o Grčkoj i eurozoni. To možda nekom drugom ne bi bilo uspjelo, držali ste dakle dućan na okupu u teškim vremenima E, imali smo neke sporove s vama o porezima, e, naročito u vašoj e, zemlji. Bili ste jači kod rashodovne strane u Europi. Ali glavno pitanje koje se postavlja na kraju vašeg mandata to je institucionalna uloga Eurogrupe i njene strukture vi ste proveli neke reforme, imamo više transparentnosti, ali ključni problem ostaje. Eurogrupa donosi e, odluke e, koje onda se ne mogu e, provesti. Milijuni ljudi onda padaju u nezaposlenosti i siromaštvo ali ove koji snosite, koji dio odgovornosti nosi tko u tim odlikama. To e, e, dovodi do jedne rupe u obvezi e, odgovornosti u Europskoj uniji. Koji puta, ne znam, kad se sastaju ministri financija, oni nešto govore, Eh, u, na sastanku u vijeću, a nešto drugo kažu u svojim nacionalnim parlamentima, recimo u Bundestagu. Eh, jedan doprinos koji ste mogli dati više demokracije i transparentnosti eh, treba imati više pristupa dokumentima a ako imate dokumente, onda objavite te dokumente iz posljednjih godina kako bi građani mogli odlučiti i vidjeti što se događalo u Eurogrupi. Više odgovornosti, e, to je još odvoreno pitanje. E, u određenom roku građani moraju saznati koju je poziciju branio koji ministar E, mislim da to možete još malo popraviti taj e, loš skor na području transparentnosti do kraja siječnja. Hvala lijepa gospodine Rekli ste neke stvari koje u prijateljskom, a neke u manje prijateljskom tonu za ove prijateljske. Zahvaljujem. Rekli ste da smo malo slabi po pitanju poreznih e, tema što je vrlo e, osjetljiva stvar i ja se s tim ne slažem. Rekao sam već da su nizozemske e, porezne politike zapravo pridodale još ovom problemu, a trebali bi biti dijelom rješenja. U protekle tri godine u potpunosti je promijenjena strategija i e, možda to ne želite javno priznati, e, ali e, to je istina. E, jako smo se trudili za vrijeme nizozemskog predsjedanja u 2016. U, na direktivi, na radu na direktivi protiv izbjegavanja poreznih obveza i tu je bilo pet do šest različitih prijedloga kao i na EITAD-u i sve je to za nizozemsku Nizozemsku bilo vrlo bitno pa i u smislu e, toga da recimo e, neke e, američke kompanije koriste nizozemski porezni sustav. Naravno da je djelovanje kroz parlament bilo dobro u prošle tri godine i ozbiljan napredak je ostvaren, ali nikada to nije gotovo. Što se transparentnosti tiče, Pokušali smo doći do poboljšanja budući da se radi o međuvladinom okviru i neformalnom sastajanju. E, to je karakteristično za Eurogrupu i e, radili smo u najvećoj mogućoj mjeri na e, većoj transparentnosti dokumente smo pripremali, a i pripremaju ih i druge institucije za nas i krenuli smo prema objavljivanju dokumenata prije samih sastanaka da bi javnost vidjela o čemu će se i kako raspravljati. Ja sam učinio najviše moguće e, u pogledu komunikacije i sažeci sastanaka su objavljivani što se tiče zapisnika i dokumenata i ti su koraci poduzeti i prema objavljivanju i vjerojatno želite da ministri znaju unaprijed hoće li se nešto objaviti. To bi bilo fer i mislim da ne bi trebalo postupati niti prilaziti tome obrnutim redom od 2016. godine svi dokumenti pripremljeni za Eurogrupu kao i preliminarni dnevni redovi e, su objavljeni e, a e, zapisnici sa sastanaka su objavljivani nakon sastanaka naravno nadam se da nećemo predugo čekati da se isto dogodi i za eurozonu. Samo jedna stvar, jer se sjećam sad rasprave koja je uslijedila nakon odluke o Cipru gospodinu Gigoldu eh, je bilo vižno znati tko je unutar te prostorije donio odluku. Ja i opet eh, naglašavam da je to odluka koja je jednoglasno donesena i ako je bilo tko rekao nešto drugo onda nisu bili baš sasvim iskreni radilo se o zajedničkoj odluci jednoglasno donesenoj i rezultat za Cipar i ciparski program je da je to puno učinkovitije nego program i za Grčku a zbog toga me se e, kritiziralo međutim ja sam to i sad spreman braniti a svi su ministri zajedno donijeli tu odluku gospodin Anemans Hvala vam lijepa predsjedatelju i Vrlo mi je zanimljivo bilo slušati ovu raspravu, te je također zanimljivo i pogledati prema budućnosti, osobito budući da je ovo simboličan trenutak e, kad doista možemo zaviriti u budućnost e, jer doista e, gospodin e, vaš nasljednik e, dobiva priznanje za politiku u Portugalu ali kao socijalista lagao se za javnu potrošnju i Die Welt je ovaj tjedan dobio jedan dokument od komisije u kojem se govori o Italiji i Sloveniji u kojima su planovi e, štednje provedeni i e, ima puno detalja u tom e, članku u Diveltu. No, zanima me je li ovo kraj programa štednje ili je i početak nove ere. Hvala lijepa gospodine Onemans na ovom pitanju. Drago mi da ste ga postavili jer se odvija vrlo zanimljiva rasprava u kojoj e, je pitanje je li portugalska vlada e, dala podršku fiskalnoj politici i s njom e, po njoj se ponaša ili ne. Dakle, što se tiče programa štednje, to je više nešto što se odvija na retoričkoj razini, na razini rasprave, ali ono o čemu govorimo su strukturne reforme, e, čvrstoća, bolja produktivnost, e, otpornost, e, rad na stvaranju održivih javnih financija, E, i čitav je proces postupan i nedovršen još u određenom broju država pa je strategija uvijek bila e, više struka i odvijala se po nekoliko linija i nikad sasvim jednoznačna. Mislim da je e, to nešto u čemu je Portugal u velikoj mjeri e, sukladan politici e, u fiskalnoj politici a trenutna vlada nije odstupila sa ovog puta i portugalske kolege vrlo su jasno rekle da Portugal e, treba nastaviti istim putem prema održivom javnim financijama no pitanje je je li novi portugalski ministar protivnik štednje. Strategija Eurogrupe nikad nije bila definirana jednodimenzionalnim pristupom štednje. Mislim da se naša strategija neće mijenjati u velikoj mjeri, a velik dio te strategije je ugrađen u pakt o stabilnosti i dio je strategije i e, uređivanje financijskog sektora bankovnog sektora e, i sad imamo ta pravila za banke a ta promjena ne znači da će se politike iznenada promijeniti budući da su ugrađene i u naše međusobne sporazume i dalje će e, se odluke jednoglasno donositi u Eurogrupi. Ester Lange ima riječ. Hvala predsjedniče. Prva, prvi krug govornika je već e, rekao e, sve o pohvalama e, predsjedniku Eurogrupe, a neki su bili i kritični. Mm, mm, u europskom smislu znači da ste dobro odradili posao pitanje o bankarskoj uniji. Vrlo sam pažljivo saslušala što ste rekli o e, zadnjim slučajevima sanacije banaka i e, kako postupati u dovršetku bankarske unije. Ovi, ove sanacije su pokazale da nacionalne početne pozicije i okviri su jako različiti u Europskoj uniji da li znači da izlačite za zaključke za treći stup i dovršetak trećeg stupa bankarske unije e, moramo mora ostaviti dio odgovornosti i proračuna e, e, što se tiče osiguranja depozita na nacionalnoj razini u spoju sa europskim fondovima uzimajući u obzir e, različitost situacija e, moramo e, imati više nacionalne odgovornosti moramo imati fleksibilnost koju dozvoljava nacionalna razina ako nas pogodi još jedna kriza drugo pitanje vi ste nešto rekli o tome kako paket o bakarskoj uniji i, o pitanje NPL-ova i drugi elementi nasljeđa, kako se tu napreduje. E, trebamo napredak na obje strane i u smanjenju e, rizika i u podjeli rizika. E, svi, e, sva smanjenja rizika su trebala biti e, dovršana prije nego što idemo u EDIS, ali prije no što idemo u taj e, proces, koji elementi su najvažniji za EDIS i koje standarde želimo postići. Nismo u tome bili jako specifični konkretnim engleskim. Kad se radi o NPL-ovima, a predsjednik je rekao da su podaci ohrabrujući, to je dobro. Ali koji je e, realistični okvir za smanjenje NPL-ova u sljedećih pet godina kako bi to bilo više u skladu sa međunarodnim ciframa? E, Hvala lijepa, hvala na vašoj potpori u posljednjih nekoliko godina. Prvo, sanacijski slučajevi. Doveli su do raznih reakcija. Neki su rekli da ti slučajevi pokazuju da je bankarska unija neuspjela, a drugi su rekli da to pokazuje da ona funkcionira. To je pokazalo da bankarska unija funkcionira, ali da još imamo neke upitnike i slabe točke. Nešto što nismo predvidjeli. E, svjesni smo da su režimi, e, nacionalni režimi za insolventnost jako različiti. To je jako složeno zbog e, složenih pravnih elemenata u tom insolvencijskom okviru moramo e, naročito poraditi na bankama. Kad biste bili jako hrabri, ambiciozni, e, e, trebali bismo imati europski okvir za nesolventnost. To bi bilo jako teško pravno. Drugi pristup bi bio da imamo specifično i uz nacionalne okvire za nesolventnost jedan europski e, standard za nesolventne banke. Mm, e, trebalo bi doći do usklađivanja e, između odnosa nesolventnosti i sanacije. Moramo osigurati da nesolventnost ne postane privilegirani put i prva opcija jer je to najlakši put Ovdje je povjerenik već napravio mnogo posla, ali ako zaista želimo dovršiti bankarsku uniju, ako želimo imati e, jedinstveno tržište kapitala, onda za banke možemo imati e, okvir za nesolventnost na europskom europskoj razini dignuti to iz nacionalnog okvira i dignuti na europski. Ne znam je li se gospođa Beres slaže sa mnom ili ne, ali ona kima glavom i, i u raznim smjerovima klima. Da, onda moramo stvoriti tu nadležnost. Mislim da je također važno za uniju e, tržišta kapitala. E, ne možemo stvoriti tu uniju uz postojeće razlike. E, što trebamo od smanjenja rizika? To je drugo pitanje. E, dobra stvar e, kad se radi o bankama, imamo 16 elemenata kad se radi o smanjenju rizika, ali nismo rekli točno kad ćemo biti zadovoljni i kada ćemo poduzeti sljedeći korak. I to su zloupotrebile zemlje koje ništa ne žele učiniti uh, na smanjenju rizika i one koje ne žele ništa uh, uh, učiniti na podjeli rizika jer kažu da to vrijeme još nije došlo i da su napravile dovoljno u Eurogrupi smo rekli u ponedjeljak sljedeća faza e, na osnovi dobrog dokumenta koje je izradila komisija na naš zahtjev, dokument je impresivan, sada možemo specificirati koje sljedeće korake želimo ostvariti i što potiče što. Ako ne želite EDIS, onda ćete maksimizirati ono što se e, mora dogoditi prije Edisa. Ali moramo natjerati jedni druge da budemo precizni. Kada ste zadovoljni, kada ste spremni na sljedeći korak. Hvala lijepa, hvala. Mm, rekli ste da je impresivan dokument a ima zemalja koje ne žele učiniti ništa na smanjenju rizika. Moramo imati simetriju između dvije razine. To je vrlo važna diskusija. Idemo dalje. Kosta Mavridis ima riječ. Hvala predsjedniče. Iako e, bih želio govoriti o Edisu, e, ovo je zadnja prilika da razgovaramo sa gospodinom gospodinom Dijsselblumom. E, koncentrirao bih se na Cipar jer tu imamo otvoreno pitanje koje treba riješiti, a vi ste prava osoba za to. E, usput budi rečeno, gospodine Blum. E, želimo vam e, svaki uspjeh, e, uspjeh u budućem životu. Ciparska kriza. Imate dobru memoriju, rekli ste. Podsjećam na činjenice. Ožujak 2013. Bel-in je bio neizbježan u nekim scenarijima. Nakon dugog sastanka ministra financije eurozone najavljan je tako e, prvi prijedlog bail-in e, uključivši osiguranje depozita. E, sljedeći dan, nakon što je Središnja banka intervenirala, ta je greška korigirana, nije bilo nikakvog poreza na osigurane depozite E, ako imamo horizontalni bail-in za sve banke, mi smo završili sa bail-inom koji se koncentrirao na dvije e, najveće banke na Cipru. Jedna je zatvorena, a jedna je e, napravljen je bail-in za 50% osiguranih depozita kako smo završili, kako smo počeli sa horizontalnim bejlinom, a završili smo sa scenarijem u u kojem se e, sve koncentriralo na dvije banke. E, I posljednji komentar. E, e dok u sadašnjem trenutku bilo koji europski građanin iz Cipra ne može otvoriti račun u banki u Belgiji. Znate li to? Hvala lijepa, gospodine Mavrides. Hvala i na vašim toplim riječima e, u vezi s mojom budućnošću početkom 2013. odluke koje su donijete. U prvom redu e, svi shvaćamo da e, situacija u Cipru predugo trajala. E, ona je trajala i do nakon izbora. Program za Cipar je trebao početi mnogo ranije. Ali kad sam ja došao na ovo mjesto, u veljači 2013. bilo je apsolutno uh, sigurno da ne možemo ići tako dalje. Bilo bi mnogo bolje uh, za Cipar da se situacija počela rješavati ranije u programu. Uh, donesene su dvije odluke. E, postojal e, u euroskupini se smatralo da je bel in e, neizbježan od samog početka rasprave ali ciparska vlada nije prihvatila taj pristup i zato smo onda došli do ove prve solucije koja je tako kritizirana e, ovaj, e, ova naplata na akumulirane račune u svim bankama za sve. To je bio porez. Mm, e, porezni doprinos kako bi se financijski sustav spasio na Cipru. Je li to bilo opravdano ili ne? Ključna kritika je bila da nismo ispoštivali E, e, garantirane, zamčene depozite, osigurane depozite. Ako pogledate veličinu depozita i veličinu financijskog sektora, e, nije bilo nikakve efikasne, efikasnog plana osiguranja depozita. Osiguranje depozita je bila fikcija u tom trenutku. Kritika da smo mi oštetili taj sustav Eh, je također izmišljotina jer on Cipar nikad nije mogao eh, napraviti bailout za sve akumulirane depozite u ciparskim bankama. To je bila situacija. Eh, pristup bail-in nije dobio podršku ciparske vlade pa smo došli do ehm, neke vrste poreza, ehm, ali je opet vlada E, to odbila pa smo se vratili na rasprave i e, doveli, donijeli odluku o Belinu a i to su većina ministara financija je to podržala. Cip, Ciparska se vlada složila sa drugim prijedlogom jer i da, inače ne bismo bili donijeli tu odluku. Morate znati da E, suprotan pristup da smo imali e, bailout out za banke da smo potpuno zaštitili sve e, investitore na Cipru, to bi dovelo do potpunog bankrota Cipra. Zbog toga je taj bail-in je smanjio ogromne troškove za Cipar zato smo smanjili e, program na 10 milijardi da smo imali bailout za sve banke uključujući i velike banke Cipar bi danas bio u mnogo težem i većem e, državnom dugu ja sam e, i još danas sretan da nismo imali ovaj pristup koji sam upravo opisao potpuni od banaka je ekstremno e, skup instrument i nepravedan za porezne obveznike. Hvala. Tom van den Hvala lijepa. E, predsjedniče Dijsselblom, dobrodošli i sve najbolje za vašu budućnost. Mm, e, približavate se mirovini <laughs> Zahvaljujemo na, na onome što ste uradili u Eurogrupi. E, naravno, možemo gledati i u budućnost e, pitanje e, provedba preporuka za pojedine zemlje, ocjena provedbe zemlje E, ne djeluju prema tim preporukama. Zašto nemate malo jaču i težu batinu kako biste kaznili krivce? Kako bi oni e, e, poštivali te preporuke? Fiskalni pakt koji je unesen u zakonodavstvo. Institucionalna struktura Europske monetarne unije mm, eurozona se mnogo promijenila eh, kad se radi o monetarnoj uniji. Eh, možete li reći da dođe sutra do krize, sada smo eh, spremni na nju i mogli bismo je riješiti. Nećemo imati probleme kao kod posljednje krize. Hvala lijepa, hvala lijepa na tome što ste rekli da se približavam e, mirovini, veselim se tome. E, prihvatit ću prijedlog. E, provedba preporuka za pojedine zemlje je slaba ali ima i druga istina ako pogledate izvještaj OECD-a o strukturnim reformama Ehm, neke zemlje su malo učinile, neke su zemlje bile prisiljene zbog e, situacije i programa, e, provele su reforme. Ako pogledate eurozonu, e, zemlje s najvećim rastom su se najbolje e, strukturno prilagodile e, Irska, Portugal, Španjolska. E, te su prilagodbe bile teške baltičke zemlje, pa čak i nizozemska. Te zemlje sada imaju vrlo dobar rast nakon zahtjevnih reformi promijeniti način provedbe, prisiljavanja na provedbe preporuka za pojedine zemlje. Tu mislim, ako pogledate koliko smo imali političkih borbi u provedbi fiskalnog okvira možete zamisliti rad koji bi se e, stvorio kad bi komisija zaista intervenirala i e, rekla morate e, reformirati tržište rada ili mirovinski sustav moramo e, poboljšati vlasništvo nad odlučivanjem zemalja članica. Komisija kaže da moramo imati višegodišnji pristup e, da imamo pristup za rok od tri godine. Pitati vladu koji je vaš plan za te tri godine, onda komisija može to iskritizirati, morate riješiti te i te probleme i onda nakon tri godine e, djelovati. E, moramo dati i poticaj za te reforme. Komisija je i to predložila e, za zemlje koje se trude da provedu reforme. Višegodišnji pristup zemlje poduzimaju mjere, kažu što je potrebno, a nakon dijaloga s komisijom dođu do nekog sporazuma. To bi bilo bolje nego da se to radi e, svake godine. Svake godine imamo te preporuke. A zemlje kažu, oprostite, e, mi to nismo planirali, radi se o vlasništvu. Imam li dovoljno povjerenja kad se tiče e, moguće buduće krize? Ne. Moramo imati otpornost na šokove o tome se radi. Neke države članice e, imaju vrlo malo fiskalnog prostora kako bi e, reagirale na e, fiskalnu krizu. I tu je situacija teška. Naše banke su sada u mnogo boljem položaju, u boljoj situaciji, ali ne, ne sve. Financijski sektor je sada otporniji na šokove, ima veći e, kapacitet apsorbiranja šokova u svojim bilancama. Mm. Dug mnogih zemalja je još e, visok i ako dođe do ekonomskog šoka onda bi bila teška situacija recimo stambeni sektor ako ima puno hipoteka doći će do problema zaduženja kućanstava su problematična. Ekonomski rast, ako se on nastavi dugoročno, onda možemo to vrijeme može iskoristiti za e, stvaranje e, otpornika za šokove to je defenzivan e, rad a e, moramo biti ambiciozni moramo biti konkurentni e, i investirati u obrazovanje tržište rada i tako dalje moramo imati defanzivu otpornost na šokove i ofenzivu ubrzati rast Pedro Silva Zaista tako, Pedra Silva Ferreira. Hvala lijepa. Ja ću svoje pitanje postaviti na portugalskom. Gospodine Dajsoblum. Eurogrupa je izabrala novog predsjednika, mm, gospodina Marija Santela. Mislim da je to izvrsna vijest za budućnost Eurogrupe. A isto tako i za Portugal, naravno. Gospodine Dajselblom, mislim da ste u pravu što ste stavili naglasak na napredak koji je Portugal ostvario u proteklih nekoliko godina. i činjenica jest da imate jako dobro pamćenje, tako da ćete se sigurno prisjetiti da se još nedavno zapravo govorilo o sankcijama Portugalu zato što je prošla vlada zapravo uspjela produbiti strukturni dug. Međutim, situacija se promijenila. gospodarstvo se oporavlja, razina zaduženosti pada, a Portugal je zapravo izašao iz postupka pokrenutog zbog prekomjernog duga ministar financija sada će biti predsjednik e, Eurogrupe i prepustit ćemo e, ministrima ko da odluče o tome kako će se politika mijenjati u budućnosti. Međutim, gospodine Dijsselblom, vi bolje od bilo koga znate kako stvari funkcioniraju u Eurogrupi. Upravo zato želio bih čuti vaše mišljenje o jednoj stvari. Što mislite? Kakve su političke perspektive u Eurogrupi vezano uz eh, jedinstvenu valutu i jaz među različitim valutama. Hoće li se proračunski kapaciteti Eurogrupe moći koristiti za borbu protiv eh, divergencije valuta? još jedna stvar, koja me zanima jest na koji način bismo se mogli boriti protiv makroekonomske neravnoteže proračunskim viškom. Gospodine Dijsselblom, rekli ste da je vrlo važno da one zemlje koje imaju veće proračunske marže čine više za promicanje rasta. To je neka vrsta mantre koju neprestano ponavljate, međutim instrumenti su još uvijek prilično slabi u odnosu na rezultate koje želite postići. Mislim da bi trebali imati mnogo snažnije instrumente u eurozoni kako biste se pobrinuli da one zemlje koje imaju veće proračunske marže učine sve što je u njihovoj moći kako bi promicale veći rast i otvaranje radnih mjesta. Hvala na postavljenom pitanju. Spomenuli ste prethodnu portugalsku vladu. Kao predsjednik Eurogrupe ja sam tjesno surađivao i sa prethodnom portugalskom vladom i ipak moramo im odati priznanje zato što su ipak odradili dosta težak i važan posao da bi se Portugal izvukao iz krize. Mislim da nije pošteno reći da nije napravljen Šotebra. Marija Luisa Albuquerque je zapravo netko koji je kao ministar financija uživao ugled unutar Eurogrupe. I mnogo toga je učinjeno za vrijeme bivše vlade. Pitanje fiskalnog stajališta država članica u Europi zapravo je složeno pitanje, a ta kompleksnost e, očitava se i u političkim e, prilikama i u politici e, koju se provodi. Međutim, činjenica jest da postoji fiskalni prostor u onim zemljama koje su već na vrhu ciklusa, što znači da će zapravo one trošiti više i još više gurati svoje gospodarstvo prema naprijed što će možda dovesti do stvaranja mjehura dok će možda zemlje koje su u dragoj situaciji trošiti više na javne investicije. To je jedna ključna tema koja samo pokazuje da ključna odgovornost za uravnoteženi položaj zapravo još uvijek počiva na nacionalnoj razini. Države članice i nacionalni političari prečesto krive Europu i eurozonu za vlastite probleme i prečesto očekuju rješenja za te probleme da dođu iz Brisela. A mislim da to nije dobro, mislim da to nije točan pristup Činjenica jest da mnoge države članice su žrtve loših nacionalnih politika i činjenica jest da većinu posla treba još uvijek odraditi na nacionalnoj razini. Međutim, da bismo u budućnosti mogli reagirati na negativne šokove do kojih će doći u nekim državama članicama, trebat će nam stabilizacijski instrumenti. Kao što sam već rekao ranije, ja mislim da se to može oblikovati kao instrument financiranja država koje su u zamahu provođenja reformi i mislim da SM tu može odigrati svoju ulogu. Međutim, vodi se rasprava o tim instrumentima, dakle o veličini, o obliku, pod čim će nadzorom biti i tako dalje. To je još uvijek u dosta ranoj fazi i postoji čitav niz različitih ideja te nismo još niti blizu e, zbližavanja, odnosno približavanja stavova kada se radi o toj temi. Hvala, Werner Lange. Hvala lijepa, ministre. Ja bih vam e, izričito zahvalio na vašem radu i za pragmatičan način rada E, usprkos e, e, onoga što je rekao prijašnji govornik ne znam hoće li se sljedeći predsjednik tako brzo uživjeti u, svoj rad. On je bio jako povučen nekako u panamskim dokumentima. oporezivanje rada je bilo na, u planu mi se bavimo ovdje o porezima na dobit, a e, sljedeći tjedan ćemo glasati o tome da Irska, Nizozemska, Malta e, e, usprkos svojim naporima spadaju sada u međunarodne porezne oaze. Da li ste se i time bavili ili samo oporezivanjem rada? Drugo pitanje E, sveučilište u Amsterdamu je ustanovilo da 23% e, ulaganja u poduzeća u svijetu e, se događaju u Nizozemskoj, prolaze kroz Nizozemsku. Sustav licenciranja i patentiranja je jedan od razloga da imamo sada jednu istragu Europske središnje banke E, pokazano je da e, se eurozona e, dijeli na gubitnike i dobitnike. Imamo neke zemlje koje su porezne oaze, to su dobitnici, a gubitnici su, gubitnici su Njemačka, Cipar, Portugal, Italija, Grčka ka, i još neke. Kako gledate na budućnost eurozone ako ta, se taj trend nastavi? i što mislite o najnovim prijedlozima komisije da da ne primjeni maastriški e, ugovor na sve zemlje već da uzme europski prosjek e, to jest e, zaduženje od 200 milijardi eura, godišnje uh, E, hvala lijepa na prijaznim riječima i na zahvali za suradnju. Mm, e, e, ja vam želim mnogo uspjeha u oporezivanju, u radu na oporezivanju dopidi. Da, razgovarali smo o tome zato što kad pogledate makroekonomska pitanja Porezno opterećenje na e, rad vrlo je visoko u cijeloj Europi, samo Irska zapravo ima e, nisko porezno opterećenje na rad, a kada vidimo ostatak država članica vidimo da je u prosjeku to vrlo visoko opterećenje i to je naravno ogroman problem za tržište rada koje je već pod ogromnim pritiskom. E, tu je dakle pitanje tehnologije i tako dalje. Naravno postoji poveznice. Ako želimo biti uspješni i ako želimo Uh, uspješno oporezivati velike korporacije, onda na taj način možemo smanjiti porezno opterećenje na rad i to mi se čini dobrim pristupom. Već ste mi postavili pitanja vezano uz Nizozemsku. Moram priznati da sam tu u malo nezgodnoj poziciji jer ja više nisam ministar financija Nizozemske. Ja vam mogu reći što nova vlada čini, znate? Da, znam. Dobro, E, mogu vam reći što je pristup nove vlade, no možda ne bih trebao, zato što ja nisam njihov glasnogovornik i nisam čak niti siguran da bih zaista mogao objasniti ono što čine, no to je nažalost moja greška. Općenito govoreći, nastojao sam biti što otvoreniji kada se radi u tom pitanju je moguće u proteklih pet godina. Istraživanje sveučilišta u Amsterdamu, ja mislim, pokazuje nešto što već znamo, a to je da veliki broj multinacionalnih kompanija koristi nizozemski porezni sustav, ne toliko za plaćanje poreza u nizozemskoj, već da provuku svoj dobit e, kroz nizozemsku e, prema poreznim oazama koje se nalaze negdje u tropima. I ja mislim da je to nešto što apsolutno nema budućnosti. Evo, to je moje mišljenje. Mi jesmo li u Nizozemskoj stvarili dovoljno velik napredak u proteklih pet godina? Ne, nismo. Ja sam zaista vodio teške rasprave i moram biti vrlo otvoren kada se o tome radi, dakle vrlo teške rasprave u svojoj koaliciji, u nacionalnom parlamentu. Nacionalni parlament e, uvijek većinski nije za to da se pozabavimo tim pitanjima niti za promjenu poreznog sustava ali mislim da to moramo i da je zapravo e, to nešto što je naša budućnost naravno što se tiče dodatnog dohotka koji će nastati smanjivanjem poreznog opterećenja na rad, nešto je što će biti dvostruko korisno, mislim da je to puno poštenije, poboljšat će ekonomsku situaciju i poboljšat će životni standard ljudi. No, da, eto, što drugo mogu reći? Drugo pitanje nova pravila za euro koje je predložila komisija e, postupanje sa Italijom i e, prosječne vrijednosti za eurozonu e, Mm, pokušao sam to naći u paketu, ali nije toga bilo. Slažem se sa, vašim predsjedateljem. Ja sam jučer pročitao paket mjera i nisam na to naišao. U redu. je. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Blum, želio bih se samo vratiti na dva, tri elementa vašeg izlaganja ja sam izvjestitelj za izvješće koje se bavi ovim pitanjem. Kao što znate da je, iako rast postoji, on je još uvijek prilično skroman, makroekonomski pokazatelji pokazuju da Eh, još uvijek eh, zapravo imamo mm, probleme sa konvergencijom eh, među državama članicama kao i činjenicom da još uvijek postoji vrlo visoka razina i siromaštva i nisu riješeni određeni problemi. Imamo Junckerov plan koji bi zapravo trebao pratiti i općenito plan javnih investicija. Nisam ja koji to kaže, to kažu i veliki broj poduzeća zato što smatraju da jedan izostanak investicija kao i stanovništva stanovništva dovodi do čitavog problema, čitavog niza ekonomskih problema e, vezanih uz energetski sektor, prometni sektor i tako dalje. Kao što je rekla moja kolegica Pervanš Berez, uvijek se zapravo radi o ravnoteži e, između javnih investicija, e, proračunskih politika i privatnih investicija. Tu stvari zapravo ne napreduju puno i zanima me kakvo je stajalište Eurogrupe vezano uz to. Drugo pitanje tiče se BDP-a Njemačke koji je dva puta veći od onoga eurozone. To je uvijek ista situacija zato što postoji opasnost aprecijacije eura, ali isto tako i štete za europski izvoz. Kako je stajalište Eurogrupe i što zapravo imate reći o e, prekomjernom proračunskom kapacitetu Njemačke? I treće pitanje nastavlja se na ono što je pitao gospodin Langen, a to je porezna utaja Dakle, što se tiče poreznih oaza, što mislite zašto je toliko komplicirano ostvariti napredak vezano uz porezne oaze unutar Eurogrupe. Ja bih e, želio da mi objasnite jednu stvar. Ja ne razumijem još uvijek zbog e, čega E, neke države članice nisu ako već na crnoj listi, ali barem na sivoj listi poreznih oaza. Kada vidimo Irsku koja je zapravo osuđena da vrati nekoliko milijardi e, vezano uz poreznu utaju, ne razumijem zašto nisu na popisu. Što je s Belgijom gdje je jučer bila situacija gdje se u Belfiosu i Nexi zapravo e, provela racija i izvidi koji su pokazali da postoje stvari koje nisu su u skladu s propisima. Da ne govorimo o Luksemburgu. Dakle, očito postoje države članice koje su suautori ili barem olakšavaju poreznu utaju i zanima me zašto nisu nacionalisti. listi. Hvala vam lijepa na vašem odgovoru i želim vam mnogo uspjeha u vašem profesionalnom radu kao i u privatnom životu. Um, Hvala vam lijepa. Što se tiče makroekonomskih mjerila, Mislim da je to nešto što zapravo omogućuje državama članicama da rade zajedno i da zajednički ostvare napredak vezano uz strukturna pitanja. Neka od strukturnih pitanja s kojima se suočavamo po zemljama zapravo nisu toliko različita od zemlje do zemlje. Primjerice održivost mirovinskih sustava. Oni se mogu razlikovati od e, zemlje do zemlje u smislu oblika, ali njihova održivost je problem koji nam je zajednički i problem je društva. Dakle, mjerilo u tom slučaju zapravo se tiče razvoja kriterija vezano uz mjerenje održivosti i na koji način poboljšati ono što se čini kako bi se poboljšala održivost mirovinskog sustava u srednjem roku. To ne opisuje niti nameće državama članicama na koji način bi države članice trebale prilagoditi svoje mirovinske sustave. Mislim da je to zanimljiv korak naprijed u smislu poštovanja nacionalnog suvereniteta u odnosu na te politike, ali istovremeno i način da izvršimo pritisak jedne na druge da se paralelno bavimo tim pitanjima. Ako e, makroekonomski problemi nisu riješeni na vrijeme, doći će do kontaminacije. Druga stvar je potreba za investicijama u javnom sektoru koju ste spomenuli to je stvarno nešto što je povezano uz fiskalni prostor, a fiskalni prostor je kao što znamo neravnomjerno podijeljen među državama članicama. Ja se nadam da je to privremeno pitanje do kojega su doveli određeni razlozi s kojima smo se nosili u prošlosti. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati mnogo uravnoteženiju situaciju. Međutim, ponovno, ovdje govorimo o jednom e, elementu prisjećanja. Ja se sjećam e, vremena kad je Njemačka bila europski bolesnik i kada je zapravo to bilo vrijeme provođenja prilično intruzivnih e, reformi u tržište rada i u neke druga područja što im je zapravo rezultiralo velikom konkurentnom prednošću u zadnjih nekoliko godina. Međutim, Stvar je u tome da ta situacija neće kao takva trajati vječno i dalje se treba baviti produktivnošću i drugim pitanjima, ali to je istovremeno i vrlo važna lekcija koju mogu izvući e, druge države članice e, kako bi poboljšale funkcioniranje svojih gospodarstava. Ja nemam čarobni štapić, ja ne mogu učiniti e, ništa da njemački novac prebacim u Italiju i ne mislim da će se u budućnosti u tom smislu nešto promijeniti. Međutim, ono što znamo i ono što nam treba, što sam već rekao, jest da jednom kad riječimo sva ova pitanja nasljeđa, jer u velikoj mjeri imamo čitav taj skup pitanja koje nas opterećuju iz prošlosti, Moramo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo zemljama da se brane od budućih šokova. I na kraju što se tiče crne liste, ja zaista ne smijem raspravljati o tome. Naime, to je nešto o čemu se raspravlja na Ekofinu u utorak, ali ja više nisam član Ekofina i e, ne mogu razgovarati o tome. O tome će se raspravljati na Ekofinu pod estonskim predsjedanjem. Hvala. Hvala vam lijepa. Mislim da je ova razmjena mišljenja bila vrlo korisna. Svi su vam kolege odali priznanje i vjerujem da je to i dobro i pozitivno i smatram da ste nam e, sve svoje argumente obranili na odličan način i jasno tumačili svoja uvjerenja i e, danas ste zapravo govorili u malo refleksivnijem tonu iskrenijem možda u jednom pogledu e, rekli više o prošlosti o tome e, što je učinjeno što treba učiniti gdje su europske pogreške i Mislim da vam svi možemo zahvaliti na poslu koji ste odradili proteklih godina. Hvala još jednom, svako dobro.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 Možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog e, reda, to je Bankovna unija, godišnje izvješće e, Sander Luns, 392 amandmana su predložena, pa izvjestitelju izvolite. Hvala vam lijepa, skoro da, doista četiri stotine amandmana i zahvaljujem kolegama na e, interesu i e, Evo radi se na izrade i nacrta kompromisa. A ono što smo govorili u skladu je s raspravama na Ekonu 9. studenog i e, veći broj amandmana je e, supotpisan gospođa Delvoj, gospođa Hübner e, su to učinili nakon što je došao gospodin Tajani pa je onda opet došao i mislim da je to sad sve e, odraz i atmosfere koju smo imali i to će biti i u tom će smislu vjerujem biti e, jednostavnije kompromise e, naći u nekoliko pitanja. Dakle, više se radilo na temelju nacionalnih e, stajališta i nego političkih, ali i onih bankovnog sektora. Pa evo imamo brojne a amandmane u kojima se nešto samo briše ili e, malo mijenja, a e, ja vjerujem da možemo iskratiti ovo izvješće, iako nas iskustvo uči da to baš i nije uvijek lako. Većina ovih amandmana dosta je konstruktivna i Iskoristio bih eh, priliku govoriti o vlastitim eh, amandmanima. 9. studenog eh, sam predložio, odnosno podnio neutralno izvješće uz deset amandmana koje eh, bih eh, ja želio pridodati ovim raspravama. Prvo, spomenuo sam da rizici u pojedinim bankovnim sustavima eh, nisu rješavani na adekvatan način i to se odnosi na Veneto banku, Banko Popolare de Vicenza i tu mi je važna transparentnost i Također sam htio spomenuti ECB-ov nacrt adenduma smjernicama, potpuno svjestan stajališta pravne službe i naglašavam i u ovom odboru da u potpunosti dijelim svu zabrinutost koja proizlazi iz tog mišljenja. Govorio sam i o potrebi da se govori o koncentraciji e, rizika, pogotovo kod e, suverenih e, vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, te o kapitalu i likvidnosti vrlo osjetljivoj temi i dodao sam neka razmišljanja o državnoj pomoći. Sve ove zamislit će se e, na sastancima u Sjeni e, sigurno raspraviti u Strasburu već idućeg utorka. Ja nisam podnio nikakve amandmane o trećem stupu jer mislim da trebamo e, poštovati ono što je izvjestiteljica Esther delange podnijela što se e, vremenskih odrednica tiče, radimo naporno na izradi kompromisa i e, svakako ćemo i što je moguće prije e, uputiti izvjestiteljima u sjeni koji se sastaju u utorak. Hvala vam lijepa. Hvala. Svjestan sam vremenskog pritiska eh, i na kraju godine. Dakle, ne trebamo glasovati o tome. 24. siječnja možemo vam dati i više vremena. Neki su amandmani već eh, su potpisani. pa vjerojatno možemo sad krenuti prema kompromisnim amandmanima i e, hvala vam na ovome što ste rekli, to je mislim dobar pristup i vrlo konstruktivan. Što se tiče e, izvjestitelja u Sjeni za Danutu Hübner, izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam na izvješću. E, u ime e, supotpisnika nekih od ovih amandmana Danuta nije mogla doći pa je to prenijela na mene. Željela je reći da se radi o dva važna načela i e, da ne bi trebalo nikakve preporuke davati e, u ovom izvješću o e, onim e, zakonodavnim dosjeima o kojima se e, tu raspravlja iako je nešto od toga već prijedlog dvije godine bankovni paket kreće s raspravom idućeg tjedna te smatramo da je važno da ne e, radimo ništa što bi spriječilo realizaciju onoga što e, je već e, odrađeno. Dakle, stavci 22, 21 i 6 COD-u. Tu je i stavak 15. hjerarhija vjerovnika a drugo načelo je e, upiranje prstom u institucije ili entitete. To je pravilo o kojem smo se suglasili za potrebe prošlogodišnjeg izvješća i e, Mislim da je to važno pogotovo e, radi onoga što rade posebni odbori. U amandmanima e, smo željeli izbjeći upravo to e, da upiremo prstom ili prokazujemo konkretne entitete. Što se tiče usluga nadzora banaka i ECB usluga monetarne politike, to nije, tu nema problema i e, važno je također i raditi e, i pozdraviti posao koji je obavila EBA e, i ograničenje pojave rizika regulatorne i nadzorne arbitraže to je pitanje koje smo nedavno potaknuli Europska dimenzija MPL-ova e, je e, važna i to je e, odgovornost banaka a i vijeće i komisija na tome su počeli raditi na pitanju ECB-a i trebamo dakle djelovati na svim razinama. Molimo i za pozornost u pogledu povećanja kapitala i e, što se tiče e, vrijednostnih papira osiguranih državnim obveznicama to ne bi smjelo predstavljati e, dug dakle ukoliko su financijske institucije u nekim državama članicama prekomjerno uložile u obveznice koje je izdala njihova vlada to bi bila domaća e, pristranost, a e, pratit ćemo i e, ulogu SSM-a a u pogledu rezolucije se fokusiramo na pravila o nelikvidnosti za banke koja pogađaju velik dio bankovne populacije i trebamo harmonizirati te aspekte budući da e, ukoliko to ne učinimo ćemo e, nećemo stvoriti jednake uvjete za e, cijelu bankovnu uniju. I mi smo sad u tranzicijskom razdoblju, a to se mora vidjeti iz ovog izvješća i kao predsjedatelj odbora za ustavna pitanja Danuta je radila E, upravo na ovim temama integracije fiskalnog kompakta u e, zakonodavstvo Europske unije. To je njoj vrlo važno. Osim toga, tu imamo i fiskalni backstop e, i posao koji se na taktičkoj razini odvija a mora se raditi i dovršiti taj posao čim je čim to bude moguće. U Danutino ime koja nažalost nije mogla biti ovdje, jako mi je drago što ću isto moći razgovarati e, o ovoj temi i e, idućeg tjedna na e, sastancima u Sjeni. Ja ću pročitati još jednom amandmane i Meti izvolite. Hvala lijepa. Željela sam spomenuti da e, amandmani koje smo e, Danuta Hübner i e, su potpisale, zapravo smo željele pomoći izvjestitelju jer smo e, suradnju temeljile na vrlo teškim raspravama koje su se e, o bankovnoj uniji odvijale prošle godine, te smo smatrale da ako su načelno postignuti sporazumi o nekim pitanjima prošle godine, a to se e, odnosilo i na odluke o otvorenim dosijejima i zapravo upućivanja na te dosije smo željeli brisati i isto tako smo željeli e, osigurati i nastavak izvješća o nekim pitanjima od prošle godine budući da u određenim stvarima nije došlo do dovoljnog napretka kod e, uspostave bankovne unije i ono što je rečeno kao kompromis prošle godine mislim da bi se trebalo e, ponoviti, a što se tiče e, imenovanja e, krivaca upirenja prstom, vjerujem da bismo se trebali baviti generalnim općim aspektima jer je ovo nešto od općenitog interesa, a ne od partikularnog interesa pojedinih banaka. Zato smo su potpisale. Ali nismo se suglasile sa svim, to ste sigurno zamijetili. Tu ima sad i drugih eh, amandmana koji bi mogli biti problematični, a prošli puta je rečeno da je možda vaš uvod bio previše negativan i pesimističan, a ja sam imala određene pozitivne, e, dakle pozitivan napredak e, i odnosno e, što se tiče Europskog parlamenta, on može razmatrati što se događa unutar institucija u pogledu upravljanja i praktičnih aspekata i ja sam inzistirala na finteku, budući da je to važan aspekt rada s vrijednosnicama, a makar kod u makroprudencijalnom nadzoru nismo vidjeli da bi bio ostvaren bio kakav, bilo kakav napredak i Ovaj sam amandman iskoristila jednako tako da bih e, načelno, odnosno općenito komentirala e, dobre e, zakone jer nam je potrebno načelo transparentnosti i procjena učinka i na financijski sektor, ali isto tako i za zakonodavstvo treće razine. Nadam se da je ovo pomoglo i da će izvješće biti dobro. Hvala lijepa, Dijeriko nije. Ne? Gospodin Vjegas. Dobro jutro, govorit ću portugalski. Što se tiče godišnjeg izvješća o bankovnoj uniji, mislim da se trebamo podsjetiti koji su ciljevi bankovne unije. Prvo, bolje korištenje javnih sredstava, sanacija banaka i vjerujem da u tom kontekstu nazadujemo, ali pogotovo je to točno za Portugal. U Portugalu smo vidjeli korištenje sredstava e, i e, to kako ne doprinosti rekapitalizaciji banaka imam minus na engleskom, dakle idemo na španjolski. Dakle, mogu reći, na primjer, da e, se možemo pitati imamo li političku snagu za provođenje potrebnih reformi jer je zapravo sada e, dojam da financijski lobby e, koji štiti brani financijske interese dakle interese financijskog sektora djelovao upravo na minimalizaciji i neutralizaciji e, određenih e, zakonskih e, odredbi i zapravo ima smisla da zaključak da ovo nije poželjno i što se tiče banke Banko Popular i e, potpunog neuspjeha nadzora e, i nad talijanskim bankama što znači da e, sustav zapravo eksternalizira nadzor i pogotovo nadzor velike četvorke velikih e, e, revizijskih e, kuća koje uređuju rezultate i zapravo su E, oni e, objavili one odluke e, koje su zapravo dosta loše i mislim da to dovodi do sloma bankovne unije. A to ukazuje na to da bi nama ta rješenja mogla biti i puno lakša budući da je ovo jedna vrsta eksternalizacije e, ovih usluga za građane i za gospodarstvo. Hvala vam lijepa. Marko Bali za FTP nije tu. Imamo li još e, zahtjeva za riječ? Ne. Izvjestitelju izvolite. Hvala vam lijepa i na ovim stajalištima izvjestitelja u sjeni. Što se tiče sadržaja, imali smo i vrlo produktivne razgovore na sastancima koje smo održali i od kojih će naredni biti u utorak. Što se tiče vremena, hvala vam na fleksibilnosti ja ću poduzeti sve da e, održimo ove rokove koji su postavljeni i e, dobro surađujemo sa, e, savjetnicima ECR-a i što se tiče fiskalnog kompakta i poveznice s bankovnom unijom i ja sam na istom tragu kao i vi predsjedatelju međutim nisam zapravo ni siguran bili nam približavanje kompromisu e, pomoglo. Što se tiče e, imenovanja krivaca, e, kao što kaže SND grupa, ako se usvoji takav pristup, bilo bi zanimljivo vidjeti kakav će utjecaj to imati na one koji rade na dosjeu konkurencije. E, kibersigurnost je e, odličan prijedlog i vjerujem da ćemo e, dodati ovom izvješću i neke nove ideje. Hvala vam na tome. Hvala lijepa. Kao što znamo, E, glasovanje 24. siječnja. I tu ćemo e, slijediti procjenu pregovaračkog tima. A sljedeća točka na dnevnom redu je obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane koje, e, koje je obvezno prijaviti e, i e, izvjestitelj Emanuel Morel. Hvala gospodine predsjedatelju. Potpuno je bespotrebno ovdje podsjećati da su se porezni skandali gomilali u proteklih nekoliko godina i zaista postoji dojam da se može proći nekažnjeno da multinacionalna poduzeća i ostali mogu jednostavno proći nekažnjeno kada izbjegavaju plaćanje poreza dok eh, se pritom koriste mm, instrumentima koji su ili nezakoniti ili na granici zakona. To je nešto što nadilazi sadašnji okvir, zato što predmeti koji su se nizali jedan za drugim su gotovo jednoglasno pokazali da je potrebno tražiti potpunu transparentnost, dogovor oko trgovinskih sporazuma, tražiti odgovornost posrednika. I upravo u tome zapravo e, treba pomoći direktiva koja se predstavlja danas, koja zapravo do sad predstavlja jedan od najzanimljivijih e, potencijalnih instrumenata s kojima se e, borimo protiv e, negativnih posljedica problema kao što su agresivno porezno planiranje i slično. Naime, stvari treba uzeti onakvima kakve su. Postoji prava industrija takozvane porezne optimalizacije kojoj je zapravo glavni cilj izbjeći plaćanje poreza. Dakle, revizijski uredi, odvjetnička društva i čitav niz drugih aktera, cijele ekipe posvećene su upravo tome da se smanji porez koji treba platiti, a da ne govorimo opće o informacijama koje su proistekle iz takozvanih eh, paradise paper eh, gdje zapravo možemo vidjeti koliki je stvarno obim problema. Dakle, ova direktiva uspostavlja jedan širi okvir koji nam može omogućiti da se borimo protiv poreznih oaza i protiv eh, poreznih posrednika koji omogućuju odljev novca u porezne oaze, a informacije se temeljem prijedloga u direktivi razmjenjuju među državama članicama automatski. E, odbor e, za ekonomska pitanja kao i ad hoc odbor e, za porezne utaje. E, izrazili su e, pozitivno mišljenje, tako da mislim da možemo prihvatiti ovo što ovdje stoji. E, postoji određeni broj pitanja o kojima se razgovara sa izvjestiteljima u sjeni. Naime, cijelo vrijeme na razini Europskog parlamenta govorimo da treba mijenjati neke stvari. Prva izmjena koju predlažem je mala, ali meni se čini važnom, a to je činjenica da u tekst treba dodati dodatno pojašnjenje krajnjeg korisnika određene zaklade. E, druga stvar e, koju tražim jest jedna stvar vezana uz načelo subsidijarnosti, a to su sankcije koje se nameću posrednicima to su ili financijske sankcije koje bi bile istovremeno i represivne i odvraćajuće jer mislim da porezni zakon treba zapravo primjenjivati kao i kazneni zakon drugim riječima da netko tko je prekršio zakon ne može imati pravo na povlašteni porezni položaj ali druga stvar koja je posebno važna jest zapravo to da se ne može zapravo donositi odluke o povlaštenom poreznom statusu a da se pritom unaprijed nije e, imalo sve potrebne informacije te također da je važno imati pristup informacijama e, vezanima uz porezne posrednike istovremeno poštujući povjerljive informacije treća stvar trenutačno direktiva ne pokriva zapravo sadašnja već e, buduće porezne e, instrumente a meni se čini da im smo već u situaciji gdje veliki broj e, multinacionalnih poduzeća, veliki broj zaklada i veliki broj pojedinaca zapravo koristi vrlo elaborirane porezne strukture posredstvom posrednika i tako gomilaju kapital u poreznim oazima. Činjenica je da što su porezne strukture starije, to je veća šansa da su prijevarne što znači da oni i dalje na taj način uskraćuju državnoj blagajni značajan dio javnog novca, a isto tako i dalje zapravo djeluju putem instrumenta agresivnog poreznog planiranja e, na način koji nije prihvatljiv. I zato mislim da treba poslati jasni signal da se očekuje da se te postojeće porezne strukture demontiraju. Ne moram govoriti da su očekivanja javnog mnjenja zaista visoka. Kao prvo treba prestati sa poreznim ratom između europskih država članica i mislim da je to vrlo aktualna tema. Drugo, treba pratiti poreznu dobit koja eh, u pokušaju napušta Europu i treće, treba jednostavno demontirati instrumente koji omogućuju agresivno porezno planiranje i četvrto, eh, um, zaključno i to je zapravo ono što mi želimo i čemu težimo, a to je postići poreznu jednakost poreznih obveznika u državama članicama što trenutačno nije slučaj. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin ima riječ. Dragi kolege i kolegice, ovo je važan dokument cilj kojega je da poveća porezne kontrole i spriječi izbjegavanje plaćanja poreza prikupljanjem informacija od država članica. Zahvaljujem na ovom tekstu. E, vrlo će zanimljivo biti e, raditi na ovom dokumentu i dalje. Želim napomenuti nekoliko točaka. Amandman 1 i 20 e, je nešto što EPP ne može prihvatiti jer se radi o nekoj vrsti e, e, fiskalne potpore a načelo treba upravo biti opravno, obratno fiskalnih olakšica. E, točka sedam koja područje primjene, mm, na to se trebamo vratiti u raspravama sa izvjestiteljima u Sjeni. E, e, povratak u prošlost za 14 godina. Zatim je u pitanju također amandman 12. E, nama je draži prvobitni tekst. Tiče se osjetljivih trgovinskih informacija. Dobro je nastojati da dobijemo bolje sustave kontrole, učinkovitije sustave. Hvala lijepa. ima riječ. Hvala lijepa. Hvala svima koji su govorili. Ovaj prijedlog je vrlo koristan agresivno planiranje poreza ide mnogo brže no što zakonodavci mogu na njega reagirati. Prijedlog e, bi obvezao računovođe, revizore i porezne e, porezna tijela da odmah izvještavaju o agresivnom poreznom planiranju. E, te bi se informacije dijelile među državama članicama i brzo bi prolazile porezna tijela iz drugih država članica bi mogle popraviti e, situaciju iste fiskalne godine prema komisija ako e, novi DAC 6 e, da je on već na snazi situacija u Irskoj bi se mogla bila izbjeći radi se o Apple-u mm, preventivne mjere E, su dovoljne jer se kompanije boje za svoju reputaciju ali ako se te informacije ne objavljuju već samo dijele među poreznim tijelima onda kompanije e, prestiž i reputacija ne bi trpjeli e, Važno je također osigurati da porezna tijela istražuju poduzeća kako bi spriječili E, utaju poreza. Zemlje koje e, e, privlače svojim poduzeća svojim niskim porezima imaju efikasne sustave koje, koji omogućuju tu utaju. Stoga je važno da sve zemlje imaju takove sustave kojima se može provoditi e, ova uredba. Treba napraviti e, popis e, izbjegavanja, slučajeva izbjegavanja poreza kako bismo imali zajednički pristup problemu. Važno je također da blokiramo sve moguće praznine u propisima tako da e, ćemo prisiliti poduzeća poput Epla da na vrijeme plate porez. Hvala lijepa. I vjernih ima riječ iz Aldea. Hvala vam gospodine Morel na e, tome što ste učinili. Također podržavam e, ono što je rekla komisija to će e, stvoriti jednake uvjete za sve i transparentnost. Moramo znati koje su porezni dohoci naših e, država članica. Kao što je iznio izvjestitelj, ima još uvijek problema o kojima trebamo raspraviti i koje treba pojasniti. U prvom redu, e, komisija se bavi samo budućim slučajevima Mislim da moramo imati e, moramo imati pravnu sigurnost, ali kao što je rekao izvjestitelj, planovi koji su sada na snazi ne bi pali po novoj direktivi i e, ciljevi se ne bi postigli na vrijeme. Moramo imati na umu da administrativna opterećenja moraju biti minimalna ovaj problem trebamo razmotriti i mi smo otvoreni za daljnje diskusije e, moramo e, garantirati e, sigurnost komercijalno osjetljivih informacija i na kraju neki kažu da su definicije preširoke pa to vodi do pravne nesigurnosti. S jedne strane, e, shvaćam tu zabrinutost, a s druge strane ne možemo dozvoliti da se pojave nove rupe u zakonu. Ako imamo prijedloga koji se slažu sa oba zahtjeva, biti ću otvoren za dalje rasprave. Hvala. E, gospodin Papadimulis. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem e, Amenualu Morelu na njegovu radu e, i suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Ovaj e, prijedlog ne možemo smatrati kao nešto što tjera business as usual. Moramo reagirati na rajske dokumente. To su kaznene radnje na ogromnih razmjera. E, tisuće novinara e, istražuju stvari i pronalaze relevantne dokumente, dolaze do istine. A institucije to ne čine. Njima ta istina promiče mi se samo tužimo zbog utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, a onda se ništa ne dogodi. Jer Europski parlament sam nam sada kaže da svake godine gubimo e, po, e, otprilike 50 do 60 milijardi eura zbog e, poreznih utaja sav taj novac e, su po porezi e, koji e, koji bježe u druge zemlje, a ne mogu ih koristiti oni ljudi koji bi ih najviše trebali, ljudi koji si ne mogu priuštiti porezne saveznike. E, najveća, najveći klub u parlamentu EPP je, je bio pohvaljan od liberala i Aldea. E, moram reći gospodinu Morelu da moramo biti još specifični specifičniji u našim prijedlozima kako bismo smanjili područje djelovanja kaznenog djelovanja multinacionalnih kompanija a koje idu na štetu običnih poreznih obveznika poreznih obveznika koji onda plaćaju cijenu e, za ta kaznena e, djela. Trebamo usklađivanje e, poreznih sustava i obveznu razmjenu informacija. Trebamo kazne za krivce jer govorimo ne samo o izbjegavanju e, plaćanja poreza već i o ogromnom izbjegavanju e, plaćanja poreza trebamo e, mjere na europskoj razini i propise koji će se poštivati i primjenjivati i na razini skupine G20 to, nije to samo europski problem, ali e, imamo i e, poreznih oaza u Europskoj uniji, krivaca među državama članicama. E, utajivanje i izbjegavanje plaćanja poreza je ogroman problem. Ali kad se radi o rješavanju problema moramo biti dosljedni moramo e, donijeti vrlo stroge prijedloge i propise. Hvala. Molim Kejto ima riječ. E, pridružujem se kolegama u čestitkama gospodinu Morelu. E, mi podržavamo ovaj nacrt Prijedlog komisije je važan korak u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Europske institucije to moraju usvojiti što prije je moguće. E, akcijski plan za BEPS je također vrlo e, koristan. On će također e, pomoći i, da se borimo protiv izbjegavanja plaćanja poreza. E, e, amandmani 5 i 6 su također važni. E, definicija posrednika je široka. Mora obuhvatiti sve one koji daju porezne savjete. podržavamo i ideju da imamo javnu listu posrednika i država članica koji su kršitelji to bi nam pokazalo što se smije radi, a koje što se ne obveza prijavljivanja u amandmanu 10 ne znamo zašto se radi samo o poreznim planovima od 1993. Mi preporučujemo državama članacama da se proširi obveza prijavljivanja E, e, to tu je preporuku dao već i odbor pana. E, I moramo imati, komisija nema pravne obveze da se objave informacije E, transakcija samo na domaćoj e, razini. Međutim, u budućnosti bi i to trebalo ući. Sadašnji prijedlog kaže da će prijavljivanje početi samo kad se e, direktiva prenese u nacionalne zakone od objavljivanja u službenom listu mi mislimo da svaki e, porezni plan koji je već na snazi se mora prijaviti e, slažemo se i za retroaktivni period od 5 do 6 godina e, razmjena informacija komisija kaže da će države članice prijavljivati podatke u jednu centralnu agenciju mi tražimo da se ta agencija ustanovi e, ranije no što je to predloženo. Mislimo da prijedlog može biti ambiciozniji, e, e, mora također obvezivati revizore da prijavljuju sumnjive aranžmane mm, mm, mm države članice trebaju uložiti više e, sredstava u porezne uprave e, jer trebamo imati mnogo više informacija a moći ih i analizirati sprečavanje izbjegavanja poreza zahtjeva sredstva. Porezne uprave u mnogim zemljama, e, uključujući i moju zemlju, nemaju dovoljno osoblja i osoblje se smanjuje. Hvala lijepa. Hvala. Nemamo e, zahtjeva za riječ e, u spontanom javljanju za riječ, tako da dajem riječ izvjestitelju. Hvala. Zahvaljujem kolegama. Drago mi je vidjeti da postoji politički konsenzus da se određenim praksama zapravo stane na kraj i drago mi je što smo od kolegice čuli da bi zapravo Europska unija trebala biti pionir u sprečavanju e, agresivnog poreznog planiranja i e, porezne utaje. E, vidim da se postavlja pitanje retroaktivnosti nova pravila, posebice kada se tiče slobodnog kretanja e, kapitala i trgovine s trećim zemljama zapravo su stupila na snagu sa e, ugovorom iz Maastrichta. E, spominje se eventualni datum retroaktivnosti kao možda studeni 2013. godine, međutim o tome se još uvijek vode određene rasprave činjenica jest da mi ipak imamo ogroman broj financijskih aranžmana koji mogu predstavljati problem sve ono što je mm, komercijalna tajna morate zapravo e, paziti da se radi o informacijama koje bi bile otkrivene samo poreznim upravama a one općenito po vokaciji nemaju e, u svojem opisu radnog mjesta diseminaciju informacija tako da e, to treba uzeti u obzir te mjere E, nisu samo mjere koje čekamo mi ili građani. To čekaju također i mnogobrojna poduzeća koja se zapravo smatraju da su u nepravednom položaju zato što razmjerno gledano plaćaju nesrazmjerno visoku količinu poreza odnosno iznos poreza u odnosu na multinacionalna poduzeća veliki broj europskih poduzeća danas smatra da takvo tržišno natjecanje apsolutno nije pošteno i bojim se da imaju pravo E, veselim se budućem radu na ovome sa svima i ne sumnjam da ćemo doći do zadovoljavajućeg i ambicioznog rezultata jer kao što ste i sami svi rekli, a ja se s time u potpunosti slažem, zaista je važno da Europa primjerom pokaže kako se treba nositi s tim problemom. Hvala. Dakle, rok za amandmane je 15. prosinca u podne. Razmatranje amandmana će biti 11. siječnja, glasanje 24. i 25. siječnja u, u Ekonu, drugi veljače glasat će se na plenarnom zasjedanju. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Rasprava o nacrtu izvješća o pristanku za bilateralni sporazum između Europske unije i Sjedinjenih američke države u bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje. Kao što znate, taj sporazum potpisan je 22. rujna nakon nekoliko krugova pregovora koji su dugo trajali i vodili su se unutar Europske komisije. Europski parlament je redovito dobivao informacije o e, komis, od komisije o tome što se događa u skladu sa odredbama ugovora. Mjerim želim čestitati komisiji na vrlo dobrom rezultatu koji su postigli u pregovorima. to je razlog zbog kojeg izvješće predlaže da se da pristanak sporazumu. Dozvolite da samo kratko um, dam pregled osnovnih elemenata. Dakle, radi se o prekretnicama vezanim uz osiguranje i reosiguranje. Kao prvo, progresivno će ukloniti um, obvezu kolaterala e, koji se treba potpisati prilikom reosiguranja, odnosno potpisivanja ugovora o reosiguranju u SAD-u. Dakle, to je vrlo važno zato što domaći akteri nisu podložni toj obvezi, tako da je e, to izuzetno važno. Također, iznos E, instrumenata osiguranja e, je na razini od 40 milijardi e, dolara. Također, određene države članice Europske unije traže da reosiguravajuća društva iz trećih zemalja otvore lokalne urede kao preduvjet za ulazak u bilo kakav sporazum o reosiguranju sa osiguravateljem što u Europskoj uniji e, i ovaj sporazum će ukloniti te zahtjeve. Također dolazi do uklanjanja obveze kolaterala i lokalnih ureda e, koji se zapravo primjenjuju samo na reosiguravatelje koji imaju kapital koji je veći od 226 milijuna eura, odnosno 250 milijuna dolara i koji su u skladu sa kapitalnim zahtjevima iz e, Solvency 2. E, također kada se radi o e, grupnom nadzoru e, kako je definirano u Solvency 2, to je također nešto što se primjenjuje na grupe od kojih matično društvo se nalazi u trećoj zemlji. Sporazum daje specifikaciju da u takvim slučajevima neće biti grupnog kapitalnog zahtjeva na razini matičnog poduzeća, dakle ta obveza više ne postoji, ali nadzor grupe uključujući kapitalne zahtjeve primjenjivat će se u onoj zemlji u kojoj, je poslovni nastan matičnog društva. I na kraju postignut je dogovor oko razmjene informacija sa kolegama iz Sjedinjenih američkih država, e, razmjena informacija između SAD-a i Europske unije zapravo će smanjiti e, potrebu za prekomjernim kolateralima, a istovremeno će poštovati e, pravila o povjerenju i o tajnosti informacija. Postoji e, u sporazumu model odredbi za moguće buduće memorandume o razumijevanju vezano uz razmjenu informacija između nadzornih tijela. To je dobar dogovor, moramo čestitati komisiji. Prijedlog izvjestitelja jest da se da e, preporuka za pristanak s obzirom da se radi o postupku za davanje pristanka članovi zapravo mogu samo stavljati primjedbe vezano uz određene formulacije a 24. i 25. siječnja 2018. kada budemo glasali o prethodnom izvješću također ćemo i eventualne amandmane uzeti u obzir. Burkhard I Ja pozdravljam sporazum na mm, međunarodnoj razini između EU-a i SAD-a Mislim da je taj e, sporazum osigurava da e, zahtjevi za e, osiguranje i reosiguranje u iznosu od 40 milijardi US dolara to se može smanjiti. To povećava konkurentnost e, europskih reosiguratelja na međunarodnoj razini. Mislim da je e, rezultat uravnotežen. Obje strane će e, profitirati. također smatram pozitivnim da je EU komisija da je redovne izvješte o trenutnoj situaciji u pregovorima. E, za nas e, je vrlo važno, naročito za nas, e, za naš odbor, jeste da imamo stalno transparentnost u pregovorima između EU-a i SAD-a. Komisija je zajedno, je zaista mnogo bolje radila u ovom slučaju nego u prethodnim pregovorima E, evo, jasan e, sporazum e, i slažem se sa predsjedateljem da se slažemo sa ovim tekstom i time dajemo jak znak za funkcionirajuću funkcionirajući međunarodni sustav razmjene usluga. Čestitam pregovarateljima i e, e, zahvaljujem na e, za zadržavanju otvorenih tržišta. Prema tome, moj klub daje potporu ovom tekstu. Hvala lijepa. Ne vidim nikoga drugih, ne vidim drugih izvjestitelja u sjeni. Prema tome možemo E, dati riječ ako želite e, neće nešto ukratko od strane komisije. Hvala lijepa predsjedatelju Gautieri, hvala vam lijepa na vrlo pozitivnom stavu vezano uz ovaj vrlo važan sporazum. Gospodin Bals je to dobro istaknuo. Radi se o vrlo važnom sporazumu koji će zajamčiti konkurentno stajalište europskih reosiguravatelja na tržištu reosiguranja. Europski i sektor reosiguranja zauzima e, zapravo važnu poziciju na američkom tržištu reosiguranja i ovo je nešto što će omogućiti reosiguravateljima još bolju poziciju. Mi ćemo naravno u međuvremenu i dalje brifirati i parlament i ekon o svim pitanjima vezano uz ovaj sporazum i njegovu buduću provedbu. Hvala vam lijepa. Hvala. Već sam dao pregled rokova. Dakle, 14. E, prosinca je rok za amandmane, kao što sam rekao, razmatranje amandmana i glasanje bit će istoga dana. To će biti u siječnju e, tijekom istog sastanka. ovime smo zaključili današnji rad. Vidimo se u ponedjeljak 11. prosinca u Strasburu u 19.30. To je izvanredni sastanak. Hvala vam lijepa svima. Ovime zaključujem sastanak.